Meine sehr Cijenjene dame i gospodo, želim vam dobro jutro. Dnevna sjednica je ovim otvorena i prelazimo na prvu točku dnevnog reda. To su izjave vijeća i komisije o mjerama Europske unije i zemalja članica u vezi sa dotokom izbjeglica iz Sirije. Kao prvi za riječ se javio predstavnik vijeća, gospodin ministar Raskovićius. Gospodine ministre, imate riječ. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Tijekom posljednje dvije godine za vrijeme sukoba u Siriji, bili smo svjedoci čitavog niza tragičnih događaja. Ali evo sada u rujnu događa se nešto novo, urgentno.